o prometu iz 2011. Daću riječ izvjestitelju. Gospodin Vin van der Kamp, imate riječ. Četiri minute. Dank u zeer. Ik wil allereerst, eh, meneer de voorzitter... Hvala vam, predsjedatelju prvo želim zahvaliti kolegama koji su bili izvjestitelji u Sjeni, a i svima drugima koji su sudjelovali u našem radu na ovom pregledu na sredini razdoblja. Hvala vam na suradnji. Imamo 663 tri amandmana i nije bilo jednostavno to sve okupiti u jedan dosljedni tekst. No, uspjeli smo. Želio bih zahvaliti e, osoblju različitih klubova, osobito e, Pučana i e, drugih klubova na pomoći koju su osigurali. Moj prvi komentar o bijeloj knjizi jest da ni, nema tu toliko novih politika i odabiri koji su ovdje e, napravljeni nisu posebno novi niti radikalni, no oni osiguravaju kontinuitet politike i to je isto značajno. Europska unija e, izlazi s novim politikama svake dvije godine, no ako se to tako čini, to je e, nerazumljiv pristup. Mi ovdje tražimo kontinuitet provedbe. Predsjedavajući, sektor transporta u Europi je izuzetno značajan. U Nizozemskoj mi uvijek kažemo, bez transporta sve će stajati sektor transporta ima velike kapacitete za pruženje usluga i od golemog je značaja za razvoj europskog gospodarstva za više od stotine tisuća ljudi koji rade u sektoru transporta. Ne smijemo to zaboraviti. Istovremeno E, sektor transporta mora biti održiv. Ono što sada vidimo je da 24% zagađenja u Europi uzrokuje transportni sektor. 29% e, sektor energetike i vidite zapravo koje je naše stalište održivost nije samo prijetnja, to je i prilika za inovacije. A inovacije u sektoru transporta su nešto što, u što ćemo morati uložiti sljedećih 10 do 20 godina. U ovom trenutku pogledajmo neke dijelove ovog izvješća u ovom pregledu na sredini razdoblja. Nažalost, mi moramo uzeti u obzir da e, promjena motora iz jednog vrste e, transporta u drugi sa cestovnog na zračni, na željeznice i kopnene vode se nije dogodila. Iako mi želimo čišći transport, kakav nude primjerice željeznice i unutarnji plovni putovi mi e, trebamo veći prioritet staviti na promicanje željezničkog i vodenog transporta e, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski transport. Inteligentni sustavi transporta trebaju nam veće inovacije, treba nam više inovacija i treba nam do 2020. godine da se uspostavi taj sustav. To nije dovoljno određeno ni na području urbanog transporta. Ja sam mislio da imam e, više vremena, no bojao sam se da ne odem predaleko. Hvala, hvala gospodinu izvjestitelju. A sada u ime Europske komisije gospođa povjerenica Violeta Bulc. Predsjedavajući, poštovani zastupnici, prvo ću zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Van de Kampu, izvjestiteljima u Sjeni i Europskom parlamentu u cjelini na dragocjenoj suradnji u provedbi Bijele knjige o transportu. Mi smo dosta razgovarali o ovom izvješću. Činjenica da ima preko 600 amandmana pokazuje veliku razinu angažmana članova parlamenta zastupnika u parlamentu na ovu temu. Vaše izvješće je naravno vrlo dobro došlo i pravovremeno. E, komisija je zadovoljna općim usmjerenjem i kvalitetom izvješća, a komentirat ću sedam konkretnih točaka. Prvo, promicanje e, svih vrsta transporta naglašenih u e, izvješću. Mi podržavamo ovaj cilj, podržanje komodalnosti, poboljšanje unutarnjih okvirnih uvjeta, internalizacija troškova, poboljšanje, odnosno dovršetak nedost, e, infrastrukturnih poveznica koje nedostaju i poštena e, konkurencija za sve načine prometa. Zatim, moderna infrastruktura je nešto gdje je napravljen značajni napredak. Definicija 20 koridora i stvaranje E, instrumenta za ovo područje je od glavnih postignuća proteklih godina. Uvjerena sam da projekti prometa mogu imati velike koristi od Europskog fonda za strateška ulaganja. Osim toga, održivost prometa, to je područje gdje će komisija ostati vrlo aktivna. E, ja čujem e, ovdje da se govori o dekarbonizaciji, ali i o drugim utjecajima na okoliš, kao što je buka, kvaliteta zraka i tako dalje. Činjenica je da su urbane sredine područje gdje je potrebno više napora, no moramo paziti da ne poguramo rješenja koja nisu prilagođena lokalnim specifikacijama. Četvrto, digitalna rješenja. Mi se slažemo da potrebamo poboljšati informacije za putovanje i stvoriti integrirane sustave izdavanja karata. Međutim, dijelim mišljenje brojnih dionika da ne možemo nametnuti jedno rješenje na razini cijele Europske unije. Mi moramo osigurati informacije i omogućiti e, poduzećima da izađu s rješenjima koje će biti udovoljiti potrebama putnika. E, također trebamo omogućiti da da se pojave usluge sa dodanom vrijednošću. Predsjedavajući, poštovani zastupnici, vaše izvješće poziva i peti element, a to je da ljudi budu u samoj srži prometne politike. Ja se apsolutno slažem s ovim pristupom. Uvjerena sam da promet prije svega treba služiti potrebama društva, korisnika, putnika, a i onima koji koriste teretni promet. To je nešto što će biti u srži svih naših inicijativa. Šesto, socijalna pitanja. Sadašnja situacija nije zadovoljavajuća. Junkerova komisija pridodaje veliku važnost rješavanju loš loših uvjeta rada, neusklađenosti vještina i socijalnoj pravednosti. Bez toga mi nećemo moći osnažiti unutarnje tržište prometa. U tom smislu se slažem sa mišljenjima iznesenima u vašem izvješću. Sedmo, e, učinkoviti i konkurentni promet. U Europi je još uvijek previše barijera koje utječu negativno na zajedničko tržište prometa. Mi e, radimo na uklanjanju barijera i stvaranju jednog područja prometa s visokim standardima koji se može izvesti u treće zemlje. To će Europi omogućiti da zadrži globalno vodstvo području prometa. I na kraju, e, vaše izvješće naglašava da je jedno od glavnih slabih točaka naših e, sadašnjih politika je loša provedba istih. E, ja se s time isto apsolutno slažem. To je područje gdje možemo blisko surađivati kako bismo osigurali da europsko pravo bude što je jasnije i jednostavnije moguće i da se posveti dovoljna pozornost provedbi. Drago će mi biti čuti vaše detaljne komentare i mišljenja što se tiče toga kako ćemo dalje s našom bijelom knjigom, jer naš rad nikada ne prestaje i raduje me što ću moći s vama surađivati na konstruktivan i održiv način za vrijeme cijelog mog mandata. Hvala. Madam Commissioner, now is time Hvala gospođo povjerenice, a sada je vrijeme da čujemo predstavnike glavne četiri, četiri kluba zastupnika. U ime EPP-a imamo e, gospodina Markusa Pipera. Da, hvala gospođo povjerenice. Izvješće daje dobre naputke za veću intermodalnu povezanost i za zadržavanje e, transnacionalnih poveznica. Sve se to lijepo, lijepo je napisano, lijepo se čita, no ima li sektor prometa danas e, odgovarajuću političku pozornost. Za e, mnoge je ovo samo kao krava e, muzara iz koje se e, ubiruje sve više pristojbi i koji Europska unija svakako treba regulirati, ali regulirati ne samo u financijama. Gdje bismo mi bili danas e, da nema svih tih poreza na mineralna goriva, na vozila i da se sve to ulaže doista u infrastrukturu, a ne da se ne koristi u, drugim područjima kao što su socijalni sustavi, gdje bismo danas bili. Meni je žao da to tako moram naglasiti, ali zašto upravo EU, Europska komisija komisija je uzela e, novac e, iz e, instrumenta za povezivanje Europe za financiranje jamstava u okviru EFSU-a. Mi danas imamo akutne probleme na osiguranju granica. Premalo se financira transnacionalna infrastruktura i sljedeći neformalno sastanak ministra prometa 8.10. će biti pod naslovom bicikl kao prometno sredstvo. Dame i gospodo, e, promet je zaslužio drugo, drugo druga težišta e, koja su e, opisana. Mi trebamo održivost, mi trebamo konkurentnost naše infrastrukture i naših poduzeća kako ne bismo izgubili svoju poziciju u globalnoj konkurenciji. Hvala. Vielen Dank. On behalf Group. Hvala u ime SND-a, gospođa Klaudija Tapardel. Oski. Two please. Take a flow. Dvije minute. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Dragi kolege, ako želimo stvoriti zajedničko područje, prometno područje u Europi, moramo priznati da je to teška zadaća. A ako želimo uspjeti, treba nam precizni plan djelovanja, moramo definirati faze i ciljeve. I bijela knjiga o transportu treba, od prometu treba biti imati takav plan. To je razina naše ambicije. Međutim, mi smo tu strategiju usvojili tek prije četiri godine. Već sada vidimo da postoji kašnjenje u provedbi ciljeva. Neki od ciljeva nisu bili realni i a neki su bili preambiciozni. Ja govorim o napuštanju fosilnih goriva u sektoru prometa. To je bilo preambiciozno, a sada revidiramo bijelu knjigu i moramo e, iskoristiti tu priliku da ukažemo na stvarne probleme. Integracija u sektoru prometa mora postati nešto što se događa na terenu. Mi moramo naglasiti transeuropske transportne prometne mreže. Projekti kao što su TNT su izuzetno važni i nužni ako želimo pojačati europsku integraciju prometa i ako želimo e, povećati dostupnost prometa u perifernim područjima. Upravo u tom smislu TNT e, moraju postati najveći prioritet. E, kao drugo, bijela knjiga kakva je sada ne upućuje dovoljno na urbanu mobilnost i urbani promet. Ne govori dovoljno o modelima car sharinga i sličnim formama. E, to je strateški e, dokument i takve važne teme ne smiju se zanemariti. Kao treće, ako govorimo o budućnosti sektora prometa, ne smijemo zaboraviti i na one koji rade u tom sektoru. Neke države članice pokušavaju zaštititi svoje vlastite poduzetnike na štetu osnovnih ekonomskih sloboda koje se primjenjuju u Europskoj uniji. Oni to ispričavaju kroz socijalnu pomoć, no to nije prihvatljivo i ja e, pozdravljam činjenicu da izvjestitelj govori o ravnoteži između unutarnjeg tržišta i zaštite prava zaposlenika. Ja se nadam da će Europska komisija saslušati ovo i da će uzeti u obzir i ovo, a i brojne druge komentare uključene u izvješće u svrhu provedbe ove politike. Hvala. Hvala. Ja želim zamoliti e, sve kolege da ograniče svoj govor na vrijeme kojim je dodijeljeno. Gospođa Tapardel, dvije minute. Kolege, povjereniče urbanizacija, globalizacija i demografske promjene u našem društvu e, to su sve stvari zbog koje moramo ponovno promisliti kako promet funkcionira i trebamo analizirati mjere koje smo donijeli prije četiri godine u Bijeloj knjizi. Mi smo ispregovarali ambiciozan program koji je trebao generirati E, područja, zajedničko područje prometa u Europi koje bi trebalo ispuniti sve veću potrebu za mobilnošću i odgovornosti na potrebe putnika, usluga i tereta u 21. stoljeću. Kako bismo to učinili, mi smo u središte naših rasprava stavili putnika. Trebali bismo povećati kvalitetu rada u svim prometnim sektorima s uspostavom minimalnih standarda. Što se tiče tržišta rada trebamo primijeniti jednakost prilika i e, učiniti ovaj sektor zanimljivim ženama. E, budući sustav e, prometa ne smije imati prepreke i moraju se koristiti svi načini transporta na održiv način. Treba nam i fizička, a i digitalna infrastruktura. Svi naši napori moraju se usredotočiti na međusobno povezanost graničnih e, i perifernih područja sa drugim regijama Europske unije, tako da e, putnički promet, promet tereta i usluge mogu cirkulirati slobodno i učinkovito. Po investicije na ovom području imaju značajan utjecaj na regionalnu koheziju i dovode i do eliminacije razvojnih jazova e, Bolja urbanizacija nas navodi na ponovno promišljenje urbanog transporta. Urbani centri su područja u kojima smo dnevno suočeni s negativnim aspektima transporta. Bilo da, da su to e, kvaliteta zraka i emisije CO2 ili zagušenja prometa. E, e, informacije u realnom vremenu je nešto što će nam omogućiti da se približimo našim ciljevima te da nastavimo s sa održivim načinima transporta. Promet je pokretač Europske unije i dovešće do razvoja primjerice turizma i također će poboljšati kvalitetu usluga za putnike. Hvala. A sada u ime e, kluba ALDE gospođa Meissner. Hvala predsjedniče, kolegice i kolege, gospođo povjerenice. Doista je tako da je promet nešto što se pocijenjuje, iako je on zapravo sama okosnica zajedničkog tržišta. E, mi e, naručujemo stvari preko interneta, zahtijevamo e, isporuku 24 sata na dan. Sve je to nemoguće bez prometa, nemoguće je i odvoz smeća bez mobilnosti. Mobilnost je jedna od temeljnih prava za ljude u euro Trebamo sve mogućnosti transporta. E, iz tog razloga smo u zadnjem razdoblju imali jedan e, metro plan e, koji povezuje sve važne gradove i centre u Europi. Cijela ta priča TNT-a je upravo ta europska zamisao koju trebamo. I kako bi ljudi mogli funkcionirati bez zastoja, bez granica, bez drugih prepreka. To je cilj koji smo imali i koji smo stavili u naš proračun i sve je to točno i ispravno. Mi trebamo tu mobilnost i za ljude i za transport roba. E, mi trebamo i željeznicu i cestu za kamione, trebaju nam i pruge, trebaju nam i brodovi, trebaju nam i bicikli, sve nam to treba i to treba ispunjavati sljedeće kriterije, da bude što je moguće čišće, što je moguće sigurnije, da bude dostupno svim ljudima, bez obzira na to gdje stanuju, da li su osobe s invaliditetom ili ne i treba biti što je moguće fer. Fer u smislu uvjeta konkurencije, ali i u smislu dobrih uvjeta obavljanja e, posla, ali i u smislu prava putnika. To je čitav niz uvjeta. Mi sada imamo ovaj pregled na sredini razdoblja, dosta toga možemo poboljšati i trebamo osigurati da uravnoteženo gledamo na sve sva područja. I ja ne mogu reći da e, ćemo to učiniti to na način e, da e, mi, mi doista trebamo pronaći mirno rješenje između Španjolske i Engleske za mir svih u Europi. Vielen on behalf, uh, e Hvala lijepa. U ime gue gospođa Marija Kilunen, imate dvije minute, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Povjerenice, zahvaljujem gospodinu Van de Kampu na profesionalno odrađenom poslu. To je jako važan dokument za odbor TRAN i zato što predstavlja e, važnu viziju za politiku za, prijevozu. Pitam se je li povjerenica bila dovoljno prisutna e, na sastancima našeg odbora kad smo odlučili o politici koja djeluje na toliko europljana. Ponekad se čini da politika e, prometa postoji samo kako bi se osigurao tradicionalni status operatera u tom sektoru, a ne kako bi ljudima omogućila jeftinije usluge prijevoza. Čudno je da ponekad zaboravljamo na činjenicu da je potrošač u sredini naših nastajanja. trebamo i od industrije, od samog sektora saznati koje su njegove potrebe. Infrastruktura je samo mali dio ove priče, mnogo je važnije ono što se događa vezano uz tu infrastrukturu. Trebamo pametnija rješenja u tom sektoru. E, žalosno je da u 21. stoljeću je lakše napraviti tunel nego napraviti politiku koja će omogućiti interoperabilne e, usluge koje su pristupačne potrošačima. E, trebalo bi malo više djelovati, a ne imati samo riječi na papiru. Hvala. Hvala. U ime zelenih. Gospodin Eichhout ima minutu i pol, izvolite. Hvala. Gotovo ste dobro izgovorili. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegi Van de Kampu na dobro e, određenoj suradnji u sklopu ovog izvješća. Rekli smo da ovo izvješće nije trebalo biti samo kompromis koji ništa ne znači. Mi sada, a međutim, imamo kompromis koji je vrlo jasno napisan. Zahvaljujem kolegi Van de Kampu. E, ne radi se o zelenom tekstu, e, jasno da mi e, nismo zeleni u većini ovdje, ali sada se ovdje obraćam komisiji i povjerenici. Drago mi je što sam čuo vaš odgovor. U svakom slučaju imamo čitav niz stvari koje možemo poboljšati. Znamo kakva je situacija u sektoru prijevoza. Govorili smo o e, modal shiftu, o prijelazu na željeznički prijevoz i na plovne puteve e, taj pomak ne teče baš dobro. Vidimo da tu postoje neke sive zone. Zato je potrebno riješiti taj problem do 2020. godine. Komisija se treba zalagati na socijalnoj razini. Mi znamo da se tržište usluga trenutno otvara i to nas dovodi do nekakvih socijalnih promjena. Zato je komisija najavila nešto vrlo važno, ali konkretno još nismo ništa saznali. Zato pozivam komisiju na to ne samo da nam kaže da činimo jako lijepe stvari ovdje u parlamentu, nego da nam nešto više kaže o bijeloj knjizi i da ona postane dobar put naprijed prema našem cilju. U ime kluba zastupnika ftd gospodin Lundgren, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Europski parlament je odigrao važnu ulogu. Imamo mnogo glavnih gradova koji su uključeni u mrežu transporta. Problem, međutim, su često različiti pravni okviri. Postoje lobby koji se upliču, a komisija sada izrađuje neke prijedloge. U Švedskoj eh, je došlo do protesta pod naslovom Ovdje završava Švedska. Ovdje mi govorimo o propisima, o socijalnim pitanjima. Važno je izbijeći socijalni dumping, važno je imati pravedna pravila. Komisija mora usvojiti mjere protiv e, nelegalne konkurencije i protiv e, socijalnog dampinga. Moram kolegama reći, moramo nešto napokon učiniti kako bismo postigli pravdu. Hvala. U ime ENF-a, gospođa Mari Kristina, na tu izvolite. Imate minutu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, želim ovdje izraziti da se uopće ne slažem sa predlozima iz ovog izvješća. Pod izlikom borbe protiv globalnog zatopljenja i, i u svrhu cestovne sigurnosti. Ovo izvješće zapravo ima za cilj da se još jednom eh, ojača birokracija na europskoj razini na uštrb država članica. Kao prvo u toj bijeloj knjigi se traži porast javnih e, finanskih sredstava i to naravno moraju e, podnijeti porezni obveznici iz država članica, među njima takako i Francuzi. Što se tiče e, konkurentnosti koju Europska unija nalaže željezničkom sektoru i na to se želimo osvrnuti, vrlo je teško prihvatiti da isto tako Europska unija e, nalaže sve strože mjere vezane u sestornu sigurnost koje države članice trebaju u idućih nekoliko godina primijeniti i sve, zbog svega ovoga kao što ste sami shvatili ću glasovati protiv tog izvješća. Hvala vam. Zahvaljujem. A sada riječ ima zastupnik Luis de Grandes Pascual, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana povjerenice, kolege i kolegice, Politika prijevoza je jedna od najvažnijih u unutarnjem tržištu, teritorijalna kohezija Europske unije i naše industrije su povezane s time. Važno je imati bolju infrastrukturu koja će bolje povezivati granice. moramo imati efikasni prijevoz, bolju e, konkurentnost i potporu komodalnosti kako bi se smanjili rokovi, e, odnosno vremenski periodi. Eksternalizacija vanjskih troškova je vrlo važna i treba prijeći na alternativna goreva. Trebamo imati mjere za platforme zajedničkog prijevoza. Radnici moraju imati i tjedni odmor u sektoru prijevoza. Mislim da ste odradili jako dobar posao u ovom izvješću, ali tu postoji jedna velika razlika. Ja dolazim iz Španjolske. Nije potrebno govoriti o zračnoj luci Gibraltaru. Uvijek je postojao način da se riješe razlike u mišljenjima između Španjskih i drugih država. Međutim, um, može se uvijek suspendirati pravilo i onda kroz dijalog doći do rješenja. Uvijek će postojati otvorena pitanja, ali vijeće ne može donositi neke odluke koje nisu u njegovoj nadležnosti. Zahvaljujem gospodin Ertug. Da, hvala vam. Poštovani gospodine predsjedavatelju, gospođo povjerenice, kolegice i kolege. Prvo zahvaljujem protagonistima, a to su izvjestitelj gospodin Van den Kamp i naravno izvjestiteljima u sjeni gospođi Klaudije Tapardel na dobrom radu. Ovo je doista tjednima bio, bila jedna konstruktivna, a i emotivna rasprava koju danas ovdje završavamo. Ja bih želio četiri godine nakon bijele knjige koje smo ovdje donijeli spomenuti da ciljeve koje su svojevremeno postavili, koji su bili ambiciozni, a i jesu i dalje, mislim da smo i s tim ciljevima na pravom putu, ali nismo ih još ostvarili. Što se tiče prelaska sa e, ceste na prugu i za sve sa promet koji je veći od 300 km na veće udaljenosti, dakle tu u stvarenju tog cilja smo na relativno niskoj razini. Od 2008. do 2011. smo e, imali udio od 76,1% e, prometa po cesti, e, dok od 2011. do 2013. je to bio 74,9%. Znači ide se u pravom smjeru, ali je to smanjenje još nije razmjerno. Ono što moramo učiniti u socijalnom području i tu molim komisiju da pruži ruku u Europskom parlamentu i da to traži u zakonodavstvu. Što se tiče socijalnih i sigurnosnih propisa, mi smo uvijek željeli e, djelovati u smjeru poboljšanja istih. E, bez obzira da, o kojem se e, radi sektoru prometa, da li o E, privrednoj samostalnosti i e, ili o radnim vremenima i tako dalje. E, gospođo povjerenice, zahvaljujem na vašem stališu što se tiče cestarina za njemačke kamione. Tu sam uvjeren da ćemo naći pravo rješenje. Hvala. Zahvaljujem. Riječ dajem Jacqueline Foster na minutu. Zahvaljujem predsjedavajući. Kao prvo htjela bih se zahvaliti izvjestitelju gospodinu Van de Kampu na poslu koju je odradio. I s mog e, konzervativnog stajališta moram primijetiti da smo e, podržali vaš tekst jer je prilično promijenjen. U nekim e, područjima moja delegacija e, teško je podržala vaše izvješće. Prvo što se tiče socijalnog zakonodavstva, što se tiče cestovnog prijevoza. E, radi se o protekcionističkom stajalištu koje vi ovdje zauzimate. Kao drugo, stvaranje nove agencije za sigurnost cestovnog prometa. Mislimo da to ne bi dodalo dodatnu vrijednost. Kao treće, E, direktiva koja bi po našem sudu e, oštetila e, luke u Velikoj Britaniji. Zahvaljujem kolegi koji je prije dvije godine govorio o britanskom suverenom teritoriju i mi smo svakako članovi ovog tržišta, ali Španjolska i dalje govori o našoj suverenosti i to smo vidjeli u sklopu e, PNR-a i u sklopu jedinstvenog e, neba. Gospodine Van de Kap, zato mi ne možemo dati podršku vašem izvješću. Evo samo da shvatite, u svakom slučaju cijenimo posao koji ste odradili. Hvala. Zahvaljujem. Dajem riječ zastupnici Palomi Lopez Barmeho, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem se posebice što ste tako dobro izgovorili moje ime. E, cestovni prijevoz je u fazi tranzicije. Sada prije ove predstavljena strategije komisije. Ekološki aspekti vode nas do toga da ponovno razmislimo o ovom modelu koji previše ovisi o velikim infrastrukturama i velikim prijevoznicima. U ovom, ovoj fazi tranzicije važno je u samo središte naše rasprave dovesti tražiti e, traženja e, slobodnjaka koji se bave prijevozom. Trebamo e, govoriti o plaćama i o socijalnom dumpingu radnicima, upućenim radnicima. U ovim temama trebamo tražiti veću odgovornost e, mm, poslodavca i jedini cilj ponekad je da se e, poštuju kolektivni ugovori. Ovi radnici u ovom sektoru ne smiju biti na marginama provedbe zakonodavstva u području rada. Zahvaljujem. Gospođa Juto. Hvala. Poštovani kolegi i kolegice, smatram da smo odradili jako dobar posao u vezi sa bijelom knjigom o prijevozu, ali o prometu, ali mi e, kao pokret pet zvjezdica nećemo to podržati jer e, cesta Torino Lione e, je prometnica koja je štetna, ipak mnogi je podržavaju. Mnogi su pozitivni elementi koje smo mi pokušali unijeti kroz naše amandmane. Na primjer, pokušaj da se na energetskoj razini e, daje prijednost e, željeznici u odnosu na cestovni promet. Električni prijevozna sredstva, car sharing, stvaranje novih planova urbane mobilnosti za e, javni prijevoz i zalaganje za sigurnost i borbu protiv socijalnog dumpinga. To su naši ciljevi. Ipak ja sam protiv ovog teksta koji je donesen. Vi još jednom želite dati više ovlasti Europskoj komisiji kako bi se financirali radovi koji su bespotrebni i koji su korist europske oligarhije. E, vi se i dalje usredotočujete na krive izbore jer ne želite priznati vlastite greške kao u slučaju eura. Vi ste shvatili da je to bila greška i vi dalje inzistirate na absurdnim politikama u sklopu eurozone. Vi kao alkoholičari radite i dalje pijete e, čak i za vrijeme doručka, čak i ako znate da će vas to za volavnom odvesti u smrt. Hvala. Zahvaljujem riječ dajem gospođi Lukačevski, izvolite. Hvala predsjedavajući, poštovana povjerenice, dame i gospodo. E, promet je okosnica svakog gospodarstva. Unutarnje tržište ne može dobro funkcionirati bez dobre prometne infrastrukture. Mi želimo promijeniti sektor prometa on bi trebao biti efikasni i konkurentni i treba se oslanjati na interoperativnost. To vidimo i statistika koje pokazuju da bi e, promet trebao biti e, bolje razvijen u budućnosti. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovom e, kvalitetnom izvješću odnosno izvjestitelju. Naravno da to nije univerzalno rješenje jer postoje mnogi problemi koji su vezani uz sektor prometa. I zato u ovom izvješću nalazimo preporuke koje će biti dobra osnova za daljnji rad. E, imam jedan komentar ipak, socijalni dumping. Svi govore o njemu i danas oni koji rade u sektoru prevoza trebali bi raditi u kvalitetnim uvjetima i dobiti dostojanstvenu plaću. Zato bismo trebali dati podršku e, lojalnoj konkurenciji. Ipak e, socijalni dumping je termin koji ne bismo trebali koristiti E, kako bi se limitirala, e, limitiralo pristupanje drugih prijevoznika e, drugim tržištima Europskoj uniji. Trebamo se boriti protiv zloporabe naših pravila. U svakom slučaju trebamo jačati praćenje kad je riječ o provedbi trenutnih propisa u vezi sa uslugama prijevoza u državama članicama. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Sehnalovi. Izvolite. Hvala vam. Dragi kolege, gospodine Prvenić, dopustim mi kao prvo da zahvalim izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovom izvrsnom radu. Kada se radi o Eh, izvjestiteljima. Ja se slažem s njihovim mišljenjima, dakle trebamo stvoriti jedan zajednički europski transportni prostor, trebamo se osloniti na održive resurse, u tu svrhu trebamo kao prvo eh, povezati eh, u integrirani sustav sve vrste prijevoza. Treba pripaziti da postoje razlike u infrastrukturi. Još uvijek postoji ta razlika između novih i starih država članica. Tu trebamo poboljšati prekogranični promet. Također se zalažem za to da smanjimo broj smrtnih slučajeva i ozlijeđenih osoba um, na cestama. To se spominje u izveću kao dalje, isto tako spominje se i pristup um, i mm, smanjuju se i radni uvjeti. To su sve pozitivni aspekti, zbog toga ću podržati to izvješće. Hvala. now, uh, uh, Hvala. Riječ dajem gospođi Sejmur na jednu minutu. Zahvaljujem. U ovom izvješću izvjestitelj predlaže uvoženje um, tente um, takozvanih um, žičara. Radi se o sektoru e, koji svakako neće biti troškovno učinkovit ako se bude uveo prijedlog kako je e, predložio izvjestitelj. E, posebno me brine sekcija šest ove direktive gdje se predlažu iznimke državama članicama koje bi trebale E, riješiti na svoj način ekstrakcijske infrastrukture koje se mogu kloniti. E, komisija na taj način interferira u suverenost država članica predložići e, novu schemu za laka gospodarska vozila. Komisija izgleda da ima više moći za kompletiranje programa TNT-a, mreža TNT. -a. Ja ću zato glasovati protiv ovog izvješća. Zahvaljujem. Gospodin Massimiliano Salini, imate jednu minutu. Hvala, predsjedavajući. Dojam koji sjećemo čitajući bijelu knjigu i izvješće kolege Van de Kampa jest e, da je ovdje došlo do vrlo teškog posredovanja. Mislim da E, povjerenica vidjela kako mi cijenimo ovaj posao koji je ovdje određen sklopog izvješća zato što smo tu spojili mišljenja raznih klubova koji imaju jako različito mišljenje. Ipak tu se u parlamenti dogodilo nešto što se nije smjelo dogoditi. ovdje gdje bismo mi mogli rješavati tenzije, mi smo zapravo donijeli tenzije iz vlastitih zemalja. Ovo izvješće, po mom sudu, može dobiti našu podršku. U mom slučaju e, jako me zanima željeznički promet. E, zanima me njegova liberalizacija i rad na svim onim elementima koji će nam omogućiti da shvatimo kako ulagati u transport a da se ne osvrćemo na neke, e, neka traženja, e, na neka inzistiranja nekih država članica. Moramo ulagati, ali uz poštivanje i u zaštitu našeg okoliša. Na taj način moramo otvoriti put ulaganjima za mobilnost osoba i robe E, kako bismo kroz politiku transporta stvorili kontinent koji će se razvijati sve više. Hvala. E, grazie, e, Salini. Hvala vam zastupniče Salini. No, Agnes Jongerius. Agnes Jongerius, imate riječ jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. piloti koji su bolesni, ali ipak lete zato što ih se inače ne plaća, Vozači kamiona koji uh, moraju voziti dan i noć jer se boje izgubiti svoje radna mjesta. Poduzeća koje doista zapostavljaju sva pravila zato što znaju da neće biti podložni kontrolama. Da, Europa to mora zaustaviti, ne može se tako nastaviti. Ovo izvješće je dobro i hvala Bogu su i prijedlozi dobri, hvala Bogu su i e, pučani ovdje s nama i stoga želim zahvaliti i gospodinu Vimbane Kampu. Sada konačno mora djelovati Europska komisija. Povjerenica je danas izrazila svoju političku volju, a ja mislim da je doista kucno čas da se pokaže, pokažu ambicije, da se iznesu konkretni prijedlozi kako bi se uklonili ove nepovoljne situacije u transportnom sektoru. Hvala vam. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Jož Baš na minutu i pol. Izvolite. Uvažena gospođo Prvenice, dragi kolege, kao prvo želim izraziti zahvalu našem koordinatoru Wim van de Kampu. On je uspio kratkoročna, srednjoročna i dugoročna rješenja predložiti u ovom tekstu. Želim se ograničiti na dvije točke, zato što imam kratko vrijeme za govor. Kao prvo što se tiče cestovnog prometa. Mi znamo koji su ti problemi, koji su ti izazovi to već dugo vremena kada se radi o sigurnosti, socijalnim pitanjima, okolišu, E, za to nam nisu potrebni novi zakoni, već je potrebno da zajedno sa državama članicama bolje i na zajednički način napravimo provedbu, da imamo bolju kontrolu, da imamo jednu agenciju, jedno odgovorno tijelo. To bi po mom mišljenju dovelo do velikog poboljšanja. Što se tiče željezničkog sektora sa svim mogućim snagama moramo e, konačno dovršiti ovaj novi željeznički paket kako bi željeznički sektor nakon 20 godine preorijentacije mogao izvršavati, izvršavati svoju ulogu. A što se tiče zrakoplovnog sektora, on gubi se više na konkurentnosti eh, na globalnoj razini. Tu se radi kako o konkurentnosti, tako i o socijalnim pitanjima i radi se o tome da što prije moramo za to sve naći rješenja. Gospođo povjerenice, nakon više godina zastoja, zbog vašeg prethodnika se sada traži od vas da eh, europski promet konačno ponovno dobije svoju važnost, to je iznimno važno za gospodarstvo i za radna mjesta, a to je ono što očekuju i europski građani. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine zastupniče. Sada gospođa Dede Klun na minuti pol, izvolite. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Hvala vam što ste večeras ovdje s nama. Zahvaljujem gospodinu Wim van Kampu na njegovim naporima što se tiče e, uvođenja ravnoteže među stajalištima u potrih nekoliko mjeseci kako bismo izrazili, izradili kompromisno stajalište i kako bismo, a to se nadamo, sutra imali dobar rezultat. E, tu se osvrćemo na razne sektore, tu naglašavamo važnost e, sektora prometa, mi znamo koliko je to važno za stvaranje mjesta, za povezivanje onih najudeljenih regija ali u samoj srži naših rasprava moraju biti potrošači koji koriste te prometne usluge, e, putnici pa i poduzeća koja ovise o našoj prometnoj infrastrukturi. To mora biti prioritet u našim raspravama. Cijelo područje zrakoplovstva veselim se što ćemo zaprimiti vaš paket e, do kraja ove godine. Mislim da je važno shvatiti da se naše zakupovne kompanije sada natječu e, na globalnoj razini to je nešto što moramo riješiti. Svijet postaje sve manji. Naša poduzeća i naši putnici žele putovati um, na udaljene regije u Aziju, u države, a naše zakupne kompanije se moraju s time znati nositi, te moramo otvoriti dijalog prije svega sa zemljama Perzijskog zaljeva kako bismo uspjeli ostvariti nekakav sporazum o zakoplovstvu što se toga tiče. Mislim da je to ono što sada zadržava konkurentnost naših zakupnih kompanija i to je nešto što moramo riješiti. Hvala vam. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Prvi govornik je Klaudija Monteregija. Predam vam riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, gospođo predsjednice, uvaženi kolege. Da, dosta smo još udaljeni od toga da imamo zajedničko prometno tržište. Ali mi Radimo na tome i stoga zahvaljujem izvjestitelju na njegovom radu te želim zahvaliti su tako izvjestiteljima u Sjeni. Tu se referiramo i na pomorski promet i na potrebu da moramo jačati europske luke. U tu svrhu su nam potrebne konkretne mjere kako bismo uspjeli iskoristiti potencijal pomorskih autocesta kao dodatak kopnenim prometnim mrežama. Drago mi je što govorimo o e, europskom e, pomorskom području, ali tu se ne uzima u, u obzir mišljenja međunarodnih organizacija. To će se negativno odraziti na taj razvoj i zbog toga smatram da bi Europska komisija trebala izraditi jasnu strategiju kako bismo e, ponovno razmotrili kako možemo povezati e, otoke Europske unije i kopno Europske unije. Tu treba uzeti u obzir posebice e, najudaljenije regije Europske unije, tu mislim i o smanjenju stakleničkih emisija koju, koje možemo smanjiti e, pomoću ovoga. Hvala. Hvala vam. Molim vas, podržavate se zadanog vremena za će vas moram prekinuti gospođa Lucy Anderson. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Ovo je pozitivno izvješće koje gleda u budućnost sa mnogim ključnim prijedlozima. Postoji nekoliko odvojnih glasovanja o temama poput potrebe za regulativom za luke, e, vezano isto tako uz velike kamione, e, pa, četvrti paket o željeznicama te e, konkurentno natjecanje. Bojim se da ćemo mi glasovati protiv toga, ali sve u svemu mi zapravo pozdravljamo to izvješće, prije svega pozdravljamo to da ćemo imati europske aktivnosti za smanjenje Um, stakleničkih plinova u svrhu osvojima s šezdeset 60% do 2050. godine. To je vrlo važan cilj uh, u suset uh, sastanku u Parizu o klimatskim promjenama. Prije svega želim naglasiti ulogu ulaganja u tom izvješću. U mom gradu Londonu ulaganja nisu u skladu sa sve rastućom populacijom i sve većom potražnjom. Diljem Europe situacija je ista. To moramo hitno riješiti. Tu se radi o velikom jazu i to moramo riješiti na dosadan način u idućih nekoliko godina. Trebamo priznati da tu određenu ulogu treba odigrati i privatni sektor, a trebaju nam i značajna javna financijska sredstva u um, sektor pometa. Hvala vam. Sljedeći govornik, gospodin Notis Marijas. Hvala vam sektor prometa je od velike važnosti za gospodarski rast e, u EU. Moramo uzeti obzir i zaštitu okoliša te e, potrebe putnika. Ali e, sektor prometa je odgovoran za 25% stakleničkih plinova. To je drugi najvažniji sektor nakon energetskog sektora. Zbog toga Europska unija mora promicati obnovljive izvore energije koji se mogu koristiti za masovni transport i za željeznički transport. Moramo isto tako jačati i našu infrastrukturu tako da smanjimo e, broj prometnih nesreća e, i moramo provjeriti naš kontrolni sustav. Trebamo također promicati i pomorski prijevoz kako bi stanovništva koje žive na otocima imali poveznicu sa kopnom. Hvala vam. Kolegica, imate riječ? Hvala vam lijepo, gospođo povedenice. I ja želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu. Europi je potreban integrirani e, prometni sustav koji će biti održiv. 1% BDP-a danas e, se gubi zbog prometnih gužvi. E, mnoge države članice pokušavaju obraniti svoje posebne interese i zbog toga se mnogi europski standardi ne pridržavaju. Kada bi se to dogodilo, onda bi se poboljšala konkurentnost e, europskog gospodarstva. Tu moramo surađivati i zbog toga što imamo prioritete oko kojih smo se svi usuglasili, zato što tu postoji određena dodatna vrijednost. Moramo misliti na krajnjeg korisnika, moramo misliti na sve one koji imaju um, ograničenja kad se radi o mobilnosti. Što se tiče transportnog sektora, tu se radi o našoj budućnosti, o budućnosti naših usluga, jer se time određuje životni standard naših građana. Hvala lijepa. Gospođa Katrina Kolnečna, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Kao koordinatorica u odboru ENVI sam se zalagala upravo za povećanje energetske učinkovitosti ovdje u e, sektoru prometa. Mi smatramo da se trebaju dobro iskuštavati svi resursi u transportnom sektoru i isto tako i postojeći kapaciteti. Isto tako kao izvjestitelj ja smatram da ovih deset točaka u bijeloj knjizi predstavlja E, vrlo e, važan dio, a trebamo isto tako i vidjeti kako smanjiti emisije stakleničkih plinova u sektoru prometa. E, kada se radi o o starijim osobama i o tome da želimo povećati udio biciklista. Onda su tu potrebno ulaganja, ali ja smatram da ta ulaganja mogu biti pozitivne i da mogu ići na korist država članica. Ja sam isto tako za to da e, pomoću europskih financijskih sredstva financiramo ulaganja. E, isto tako se zalažem za dovršetak željezničkih koridora i TNT koridora. Ja isto tako mislim da moramo raditi e, na tome da što prije dovršimo te mreže. Hvala vam, gospodin Koh. Izvolite, gospodine Poveniće. Prometni sektor ima izravan učinak na naš svakodnevni život, na okoliš, zdravlje, klimu, socijalne aspekte, turizam i mnogo drugih tema, a ipak eh, ga često podcjenjujemo. Ove mjere koje danas poduzimamo imaju eh, izravan učinak na život, e, na život u budućnosti naših građana i građanki. Zbog toga nam je potrebna održiva mobilnost i jedinstveno transportno područje na području Europske unije. Bi hvala na tvom radu. U određenim dijelovima bi mogli još ići dalje. U tom izvješću primjerice imamo najrazličitije sustave za naplatu cestarina što se tiče cestovne sigurnosti, to je dalje jedno od težišta e, europske prometne politike i to me izrazito veseli. No, u sve uspjehe i dalje su nam potrebni konkretni ciljevi. Među ostalim i e, ciljevi vezanih u smanjenje e, teških ozljeda na cestama kao i gornju granicu na europskoj razini za količinu alkohola u krvi kada se radi o profesionalnim vozačima. Hvala lijepa. Gospođa Ines Jala Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Pa da, ja dijelim neke od vaših rezervi što se tiče cestovnog prometa. Prošle godine smo bili zadovoljni zato što ali zapravo se broj smrtnih slučajeva na cestama povećao. Mi očekujemo eh, vaša a isto tako smatramo eh, da se mogu određene mogućnosti iskoristiti srpske razine. Što se tiče Madrida, Pariza, eh, tu želimo više posla od radne skupine u vijeću i želimo prijedloge kako bismo mogli riješiti te izazove. Što se tiče prometa, vašeg vlastnog rada, moramo imati određene propise vezanih uz zdravlje radnika. Kako je moguće da mladi radnici u Europi e, nemaju posao dok neke osobe rade pod pretjeranim opterećenjem. E, tu vas e, mislim zamoliti gospođo Venice za prijedloge kako bismo se borili protiv nezaposlenosti, a istodobno i povećali atraktivnost ovog sektora. Moramo više polagati na bicikl, moramo više ulagati u alternativne alternativne prijevozne metode, a u fondu za strateška ulaganja postoji i nešto što ne sadrži instrument za povezivanje Europe, no ta dva instrumenta se mogu koristiti na komplementaran način. Na posljedku Gospođa Vileta Bulc u ime Europske komisije, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Hvala vam lijepa na vašim vrijednim i specifičnim e, prijedlozima i komentarima. Mi smo ih sve zabilježili. Vaše primjedbe večeras i vaše izvješće ćemo uzeti u obzir pri završetku bijele, pri završetku izvješća o provedbi bijele knjige koju ćemo dovršiti do ove godine. No, koliko je važno čuti od vas da svi priznajemo koliko je važan sektor prometa za rast, za rada mjesta i za globalno vodstvo. Dopustite mi stoga da kažem još nekoliko dodatnih riječi o samom procesu. Javne konzultacije sa dionicima smo sada završili. Budući da mnoge provedbene mjere iz Bijele knjige iz 2011. godine tek nedavno stupaju na snagu, nismo još u mogućnosti provesti uh, potpunu evaluaciju, već samo možemo zabilježiti ono što je već do sad provedeno. Ono što je zastarjelo i ono što nam još preostaje učiniti. Naravno, od 2011. godine politička i gospodarska situacija se je promijenila, ali ova trenutna vježba pokazuje da su glavni propisi iz Bijelih knjige dalje relevantni i da ih valja provesti. Ja svačam da e, se Europski parlament slaže s tim pristupom. Završno bih htjela još jednom zahvaliti Wim van de Kampu. Hvala ti lijepa. Hvala Europskom parlamentu što je odlučilo preuzeti ovu inicijativu. Kao što sam spomenula u mojim uvodnim izlaganju, ja se slažem, mi se slažemo oko glavnih e, crta za budućnost. Čujem da nas se poziva na akciju, to mi se sviđa. Sada možemo raditi na inicijativama koje će nam omogućiti da dođe do konkretnog napretka. Hvala vam lijepa. Hvala. Vrijeme za našeg izvjestitelja, gospodin Vanen Kampa. Hvala vam, predsjedavajući. Prije nego što krenem dalje, prvo ću zahvaliti povjerenici i njezinim suradnicima, kao i mojim kolegima, kolegama. Čuli smo ljubozne riječi večeras, no zahvaljujem i na kritičnim komentarima. Gospođa Foster, nažalost, napustila prostoriju, no razumijem e, ono što je ona naglasila. Mi ćemo to uzeti u obzir koliko je to god moguće kada je riječ o danju provedbi prijedloga. E, Pregled na sredini razdoblja provedbe bijele knjige je usmjeren na provedbu i ja kao svoj posao u godinama koje dolaze vidim e, to da moramo osigurati da se sve ovo što smo zamislili stavi u praksu. E, povjerenica ima pravo, nama treba nova ravnoteža, manje pravila, više održivosti, E, bolje e, usluge, no ne smijemo zanemariti niti e, socijalne aspekte. U nadolazećim godinama to će biti prioritet i za naš odbor za promet. Zahvaljujem i članovima i drugih odbora, ali osobito odbora prometa.